Ladies and gentlemen, good morning. It's 11:18, so time to start. Dobar dan, dame i gospodo. Mislim da je vrijeme da počnemo ovaj naš sastanak. Ovo je drugi dio eh, našeg pododbora. Prvi dio je bio dio gdje smo imali javno saslušanje sa pododborom za ljudska prava o korištenju bespilotnih letjelica i borbi protiv terorizma. Te posljedicama po ljudska prava. Sve su to bile teme na, o kojima smo raspravljali na javnom saslušanju. A sada u ovom drugom dijelu nastavljamo sa uobičajenim sastankom pododbora. Želim vas sve podsjetiti da se ovaj sastanak prenosi putem interneta i da e, na prijevod imaju pravo punopravni članovi pod odbora. Ako se svi slažete i ako nema prigovora, ja bih sada usvojila dnevni red, ukoliko se slažete sa njime. Radi se o vrlo kratkom dnevnom redu, jer imamo samo eh, jednu eh, suštinsku točku dnevnog reda o, kojoj ćemo raspravljati glede sastanka na vrhu NATO-a u Varšavi koji bi se trebao održati uskoro, dakle počinje 8.7. Ako nemamo nikakvih e, primjedbi, onda usvojamo predloženi dnevni red. Također, bih vas zamolila da usvojimo i zapisnik prethodnog sastanka koji je održan e, u svibnju, 30. svibnja, ukoliko nemamo nikakvih e, prigovora do kraja ovog sastanka, onda će se ovaj zapisnik smatrati usvojenim. A sada Nastavljamo sa dnevnim redom, budući da nemamo priopćenja nikakvih e, u ime predsjedništva. Prelazimo na suštinsku točku dnevnog reda. Molim vas da pozdravite naše cijenjene uvodničare. Znate da je ovdje sa nama zamjenik e, asistenta glavnog tajnika za nove sigurnosne izazove, gospodin Jamie Shea. I e, nadamo se da će nam on govoriti o svim izazovima koji stoje pred nama, um, pred ovaj sastanak na vrhu NATO u Varšavi. Sa nama je također e, i general Roman Polka koji je iskusan vojnik, naročito kada govorimo o misijama koje se odvijaju u e, zaračenim e, područjima. A također imamo i predstavnika dobro poznate organizacije, organizacije German Marshall Fund for the United States, e, gospodine Jan Leser, kojeg također pozdravljam. Sada, bez daljnjeg odlaganja, predajem e, riječ e, gospodinu Jamie'u Šija, koji će nam e, održati uvodno izlaganje. Izvolite. Gospođo predsjedavajuća, hvala vam najljepša što ste me pozvali mene i moje, dvije, moje kolege na ovaj današnji sastanak. Uvijek mi je zadovoljstvo prisustvovati sastancima Europskog parlamenta, e, naročito sada kada pripremamo sastanak na vrhu NATO-a, to je jako bitno za promoviranje stabilnosti na kontinentu i e, promicanje mira i sigurnosti općenito na svijetu. To nam je svima u interesu. Znam da ovo uvodno izlaganje ne bi trebalo biti predugo, no međutim e, e, sastanak na vrhu NATO se ne održava tako često kao i sastanci na vrhu Europske unije. Mi se sastajemo samo svake dvije godine i od našeg posljednjeg sastanka koji je održan u Jedinom kraljevstvu 2014. godine u devetom mjesecu e, Poduzeli smo dosta inicijativa. Mi ćemo se usredotočiti sada samo na jedno ili dva pitanja koja se tiču sigurnosti i istoka i e, izazova s kojima se suočavamo glede Rusije, izazova na sredozemlju. E, svi vi koji e, očekujete željno održavanje ovog sastanka znate da ćemo govoriti o veoma zanimljivim e, temama na ovom sastanku. Ja ću pokušati na telegrafski način e, navesti neke od tema, a kasnije ako budemo imali vremena u raspravi ćemo detaljnije se osvrnuti na pitanja koja vas posebno zanimaju. Nadam se da ćete me moći pratiti kada budem prolazio kroz dnevni red ovog sastanka na vrhu. Imamo dvije glavne teme za Varšavu. Jedna je naravno e, obrana na e, istoku uspostavljanje kolektivne obrane u središnjoj i istočnoj Europi kojom ćemo održati mir na isti način na koji smo ga održavali u posljednjih 50 godina, barem što se tiče integriteta članica NATO-a. Druga tema se tiče stabilnosti. Tu uzimamo u obzir aspekte partnerstva, aspekte sudjelovanja svih zemalja, uključujući i zemlje Europske unije. Nekoliko riječi o obrani i odvraćajućim e, e, učincima o kojima ćemo govoriti na samitu u Varšavi. Mislim da će to biti e, zaista jedna od glavnih tema. Tu imamo dva šira aspekta. Prvi je provedba odluka koju smo donijeli u Škotskoj imamo im neke nove inicijative, ali e, moramo također na ovom sastanku vidjeti što smo učinili u posljednje dvije godine, dakle od posljednjeg e, sastanka. Zato ćemo uzeti u obzir akcijski plan koji je predviđen za ispunjavanje ciljeva na u središnjoj i istočnoj Europi nakon e, svega što se desilo u Rusiji, e, Krimu i tako dalje. Glavne odlike ovog akcijskog plana e, su osnivanje zajedničke task skupine, odnosno task force koja ima cilj E, dobre obuke i e, brzo se može rasporediti. Također smo udvostručili e, snagu NATO-a za brzi odgovor uz komponente pomorskih snaga koje možemo kasnije razmjestiti ili na u, e, na kopno ili na more, a mogu se koristiti čak i kao zračne snage, ovisno o scenariju o kojem govorimo. Također imamo i jedinice e, za integraciju u državama članicama koje se nalaze u istočnoj i središnjoj Europi. Tu imamo i e, centre za prihvat naših vojnih snaga uz pomoć Poljske, Njemačke, Danske e, kao i sjedište kojeg imamo u Poljskoj. E, znate da smo sada spremni. E, Također ste sigurno u tisku slušali o obuci NATO snaga. Mi smo imali više od 300 e, operacija za obuku naših snaga. Mi smo imali jednu od tih e, obuka u Španjolskoj, Portugalu i Italiji. To je bila e, najveća vojna e, vježba u posljednjih nekoliko desetljeća sa velikim brojem vojnika. No, međutim, to je nužno kako bismo mogli pružiti potporu E, ukoliko se ukaže potreba za tim. Također imamo članak e, peti kojim se države članice obvezuju na sudjelovanje u e, NATO-u. Ja ne želim ovdje sada mi smo zapravo pozvali i Rusiju E, na sve ove vježbe i to sasvim ozbiljno. Bilo bi dobro kada bi oni nas e, pozivali na sudjelovanje u njihovim vježbama, no međutim do, tad se, do toga se vjerojatno do toga vjerojatno neće doći. E, također što se tiče naših standardnih operacija u okviru NATO-a činimo sve što je u našoj moći kako bismo bili kako bismo ostvarili e, kredibilitet što se tiče naše vojne e, pripravnosti. Glede potrošnje i ulaganja u obranu. Svi vrlo dobro znate na što smo se obvezali u Škotskoj da se 2% BDP-a ulaže u obranu, a 20% e, proračuna za obranu da se uloži u modernizaciju. Naravno, e, znate da nisu sve države članice mogle ispuniti taj cilj jer je mhm. gospodarska situacija, naročito ovdje u Europi, bila E, dosta teška, svjesni smo toga. A i od posljednjeg e, sastanka smo, sam, smo sa četiri države prešli na pet država koje su ispunile obvezu e, ulaganja od 2% BDP-a u obranu. Ali ako pogledate statistike, e, vidjet ćete da sada imamo 17 država članica koje su povećale e, proračun za obranu od 2014. godine. Imamo 12 država članica koje su nam sasvim jasno pokazale da će u sljedećih 10 godina doći do cilja od 2%. Imamo Francusku e, koja je morala izvršiti određene rezove e, u proteklih nekoliko godina, ali koja namjerava nadoknaditi E, ta sredstva. Da li bi naš e, e, direktor htio imati više sredstava? Pa naravno da bi, ali moramo uzeti u obzir i stvarnost u kojoj se nalazimo. Ove naše snage raspolažu sa određenim kapacitetima, ali što više budemo imali kapaciteta, moći ćemo vršiti bolju obuku, a isto tako ćemo imati i veće kapacitete prioritete za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Dakle, to je bitno za sve nas, ne samo za NATO. E, izvješće Cordon Wells ne mora biti e, loše. U njemu smo govorili o stavu Rusije u odnosu na Savez, govorili smo o vježbama, o provokativnim e, vježbama koje je Rusija provodila glede e, plovila NATO-a, a također smo govorili i o dodatnim mjerama koje se moraju poduzeti u središnjoj istočnoj Europi. Moramo na neki način e, promijeniti ravnotežu između snaga koje se nalaze na terenu i e, dodatnih e, snaga. Sastanak koji će se održati u Varšavi će nam omogućiti uspostavljanje četiri nove e, brigade u Baltičkim zemljama i u Poljskoj. Jedno od njih će voditi Ujedinjeno kraljevstvo, a os tala vodstva ćemo najaviti na sastanku na vrhu e, NATO-a. Mi ovdje govorimo o prisustvu e, NATO-a, stalnom prisustvu NATO-a, zbog toga što na taj način možemo zajemčiti maksimalnu obuku za maksimalan broj ljudi, a u svakom trenutku 50% e, to e, ljudi NATO-a je spremno e, i e, fizički, a i politički govoreći za bilo kakvu obranu. Neću sada detaljno govoriti o svemu ovome, ali u svakom slučaju ćemo sagledati naše strukture, postojeće strukture, da vidimo jesu li odgovarajuće, vidjeti na koji način bolje iskoordinirati naše jedinice, uspostaviti vezu između lokalnih snaga koje se nalaze u Baltičkim zemljama i Poljskoj. Tu imamo jako puno lokalnih snaga i rezervista koji također mogu eh, nam eh, dosta pomoći. Govorit ćemo i o e, A2D2 pitanjima kako bismo mogli u svakom trenutku imati pristup svim našim teritorijama bez bilo kakvih smetnji. Također ćemo vidjeti na koji način će se artikulirati snage na terenu i dodatne snage koje raspodjeljujemo e, ukoliko je, tužno, ukoliko je to nužno kako ne bi bilo nikakvih e, nedostataka. Sve to kako bi postigli taj odvraćajući učinak. Mi bismo htjeli da svi ovi napori e, pokažu e, našu snagu kako bi imale taj odvraćajući učinak, ali istovremeno želimo i pokazati put kao stvarenju produktivnijeg dijaloga s Rusijom. Kada Rusija vidi da e, NATO e, je odlučan e, istrajati u svojim nakanama i da nas ne može zastrašiti, onda će i Rusija promijeniti stajalište. Ovdje se ne radi dakle samo o odvraćajućem učinku, već isto tako i otvaranju novog dijaloga s Rusijom. Europska unija se e, brine i za hibridno ratovanje, bez obzira na to da li vam se ovaj pojam dopada. Radi se o nekonvencionalnim taktikama, o e, kibernetičkim napadima, o strateškim komunikacijama, propagandi i tako dalje. Mi moramo e, zaista E, biti svjesni ovakvih prednji, moramo paziti na njih i vidjeti kako se boriti protiv e, njih i pritiska koje one stvaraju. Tu imamo naravno jako bitne partnere zajedno sa generalnim sekretarom i sa Frederikom Mogherini. Želimo potpisati zajedničku izjavu u Varševi o suradnji na ovom području. Već smo dosta toga učinili kako bismo uspostavili kontakte na području kibernetičke sigurnosti e, i e, na području razmjene informacija, najboljih praksi. Imamo također i priručnike za koordiniran način rada u obje institucije. Imamo e, različite scenarije hibridnog ratovanja, najbolje načine odgovora. Razmatramo sve scenarije koji bi pred kojima bi se mogle naći, ali također nam je bitno imati i vježbe e, između NATO-a i EU, možda ne odmah zajedničke vježbe, ali barem koordinirane vježbe. Ne znam da li će to sve dobro funkcionirati u praksi, ali to nam je e, namjera. Budući da govorimo o odnosu NATO i EU, na, ta suradnja se ne smije ograničiti samo na hibridno ratovanje, iako tu postoji zajednički interes. U posljednjih nekoliko mjeseci NATO je potpisao sporazum sa Frontexom, to je prvi takav sporazum u povijesti, kako bi se dijelile informacije na Egejskom moru, budući da i tamo imamo mornaricu. Također, što se tiče koordinacije između Grčke i Turske, tu smo također dosta toga postigli i nadam se da će ta suradnja se i nastaviti postaviti, naročito na središnjem Mediteranu s obzirom na e, situaciju u Libiji, izbjeglice, e, jako smo zadovoljni operacijom Sofija na Mediteranu, želimo smanjiti E, broj izbjeglica i baviti se također i humanitarnim pitanjima jer znamo koliko ljudi je dosad spašeno na moru koji bi se inače utopili. Tu moramo imati dodatne kapacitete kako bismo mogli provoditi operacije na sredozemlju koje neće biti u okviru članka četvrtog, već će biti operacije koje će biti sveobuhvatne, kojima ćemo putem satelita i bespilotnih letjelica moći pomagati ljudima. Mi imamo jako sofisticirane e, bespilotne letjelice koje nam služe za nadgledanje i koji mogu prikupiti ogroman broj informacija te ih i obraditi. Imamo i e, američku flotu, imamo pomorsku patrolnu E, službu. Dakle, sve to su jako bitni aspekti za suradnju sa Europskom unijom. E, do sad smo bili jako uspješni, na primjer, e, prije par godina smo imali jako dobru suradnju u Egeskom zaljevu i možemo se osloniti na rezultate te operacije kako bismo mogli napredovati dalje. Mi znamo vrlo dobro da je situacija na jugu drugačija od situacije na istoku. Svi su svjesni toga, ne radi se o linearnim pitanjima gdje možemo dati linearne odgovore. Svaka država je drugačija i suočava se s različitim izazovima koji su međusobno povezani. Dakle, NATO ne može biti jedini akter, niti može jedini biti koji će dati odgovor, naročito ne klasični odgovor po pitanju obrane. Većina e, e, naših saveznika sa juga su također i članovi Europske unije. Tu nemamo e, nekih nepoznatih izazova. Znamo da e, ISIL se bavi pitanjem kemijskog oružja. To je jako veliki izazov za sve nas. Mogli bismo tu imati situaciju po članku e, petom i u tom dijelu svijeta. Moramo biti svjesni toga. Na to e, bi mogao aktivirati i u Varšavi i pitanje raketnog e, štita. E, također moramo e, učiniti ono što možemo da bi koaliciji pomogli u borbi protiv isila na taj način što ćemo pružiti letjelice snagama koalicije koje bi e, im mogle biti od koristi. I moramo također ojačati naše kapacitete. Na jugu već imamo neke projekte s Jordanom, Tunisom, e, Irakom, e, Irak sada traži od NATO-a da se vrati u Bagdad i vrši obuku. To je nešto što ćemo razmotriti, ali svjesni smo da zajednička sigurnosna i i obrambena politika je jako značajna u ovom području. Imate dosta iskustva u tome i naravno da želimo surađivati, želimo uspostaviti jak dijalog sa Europskom unijom kako bismo vidjeli na koji način možemo nadopuniti naše kapacitete e, kako ne bismo se e, usredotočavale na sitnice, već na one stvari koje će biti održive i koji su naši zajednički ciljevi. Nećemo trošiti uzaludno e, na milijarde eura ili dolara. Moramo e, ići ka održivim ciljevima i e, onim ciljevima koji su u našem zajedničkom interesu ne mogu sada sve nabrojati čime ćemo se baviti e, na sastanku na vrhu. Znajte samo da ovaj sastanak neće biti uobičajeni sastanak na vrhu NATO-a. Ovo će biti poseban sastanak na kojem ćemo se baviti jako značajnim pitanjima. No, međutim, u posljednjih nekoliko tjedana ili mjeseci, nažalost, nismo imali e, neke dobre vijesti e, kohezija koju smo bili uspostavili je sada klimava i znamo da je ovdje bitno držati jedinstvo i e, svrhu našeg postojanja e, na trans, i transatlantskog partnerstva. Mi se možemo boriti protiv ovih izazova, ne smijemo biti podijeljeni po tome. Ja ne kažem da ćemo u Varšavi E, uspjeti e, vratiti povjerenje na kontinent e, koji nam je nužno, ali možda možemo ipak izvući nešto pozitivno iz svih negativnih vijesti koje smo imali u proteklih nekoliko mjeseci. Hvala još jednom gospođo predsjedavajuća što ste me pozvali na ovaj sastanak. Hvala vam lijepo gospodine Šio. encouraging statement. Ovo je bilo doista hrabrujuće i jako zanimljivo. Radujemo se nastavku rasprave. Sada prelazim na poljski jezik i dajem riječ generalu Romanu Polku. Izvolite. da smo Roman Polko, mam przyjemność e, spotkać Hvala lijepo. Ja sam general Roman Polko i govorit ću vam o sastanku na vrhu NATO, ali prije svega nekoliko riječi u moje osobno ime. Ovo je naša 18. godina u nato dakle, evo već smo punoljetni, mogao bih tako reći. Sjećam se kada sam bio dio 18. bataljona za hitno djelovanje. Tada je suradnja bila e, izvrsna, bili smo dio te postrojbe, dakle, za brzo djelovanje. Naš simbol je bila jedna željezna šaka koja je simbolizirala naše jedinstvo. Sada smo eto punoljetna članica NATO-a i mogu vam reći nekoliko riječi o našim očekivanjima. Tijekom sastanka na vrhu bavit ćemo se raznim temama kao što su metode za odvraćanje, gradnje kapaciteta, stabilnost teritorija izvan NATO-a te integracija NATO-a i integracija sa Europskom unijom. U prvom slučaju imamo brojne pozitivne novitete Imali smo veliku vojnu vježbu, tu je sudjelovalo više od 30 tisuća vojnika, dakle, na istoku NATO-a i ova vojna vježba je bila prilagođena mm, situaciji u Ukrajini. Ta situacija je nova i britanski general Bright, s kojim sam surađivao tijekom eh, vježbi u Italiji je također bio jako zabrinut. Unatoč tome odlučio je organizirati ovu vojnu vježbu. koja je uzela obzir mogućnost da je moguće da se teroristi sakriju među žene i djecu. Dakle, moramo uzeti u obzir sve moguće scenarije. Vidjeli smo da postoje problemi sa prijevozom oružja, međutim postoje i problemi sa kohezijom i koordinacijom. Partneri NATO nam e, rekli da zaoštravanje odnosa sa Rusijom da nas neće nikamo odvesti. E, članak 3 ugovora odnosno sporazuma NATO govori da moramo držati na odgovarajućoj razini svoje vojne kapacitete. To je naša zajednička odgovornost. Vježbe bi trebale postati pravilo, a ne izuzetak. naši kapaciteti za odvraćanje i naši vojni kapaciteti se neće dobro razvijati ukoliko ne bude odgovarajuće komunikacije, zato što sama razmjena informacija ničemu ne služi ukoliko se ne e, prenose na odgovarajući način. Zato se nadamo da će nam ovaj sastanak na vrhu omogućiti bolju integraciju i samim time bolju suradnju upravo radi bolje komunikacije. Druga tema se tiče stabilnosti teritorija, dakle u blizini NATO, a tu vidimo brojne izazove, vidimo ih e, u našem susjedstvu, dakle terorizam, daješ, ruske snage prisutne u Ukrajini. Moramo riješiti probleme prije nego što se oni prenesu kod nas. Međutim, situacija u Iraku nam je dokazala da kada se govori o dovršetku operacije, zapravo ne znači konkretan kraj tih operacija. Došlo je do brojnih pogrešaka na političkoj E, razini koje su nanijele teške udarce iračkoj vojsci. Ta misija zapravo nije imala konačni cilj. Ricardo Sanchez, koji je koordinirao misijom e, na Kosovu, je u svojoj knjizi napisao da misija koja nema konačni cilj nalikuje noćnoj mori. I zato pred e, mogućim izazovima moramo razmišljati o zauzimanju strateškog pristupa, mislim prije svega na događaje poput arapskog proljeća i za to je bila potrebna zajednička strategija. Međutim, činilo se da svaka zemlja bira svog e, diktatora, odnosno diktatora kojim će pokloniti svoju pažnju. Sada su brojni saveznici uključeni u razmatranje mogućnosti rješenja za situaciju u e, Siriji, a mnogi smatraju naš pristup i samim uzrokom problema. Ne znam je li opasniji Asad ili Daješ, otkud dolaze sve ove izbjeglice. Rat, odnosno protiv terorizma u kojem e, sudjeluje NATO se treba temeljiti na zajedničkoj strategiji, zajedničkoj komunikaciji i koheziji. Jedino tako ćemo biti učinkoviti u svom djelovanju. Svaka zemlja za sebe ne može braniti vlastiti nacionalni interes jer tada nećemo biti ta željezna šaka koja će nam omogućiti da lakše, lakše nosimo sa izazovima. Treća točka se tiče integracije NATO-a te integracije NATO-a i Evropske unije. Dakle, naročito u svjetlu nedavnih događaja i Brexita. Pitam se je li moguće da NATO postoji bez Engleza. Mislim da to nije moguće. Ne znam niti jedan drugi jezik koji se koristi na našim sastancima, u našem djelovanju koji nije engleski i sve kratice su na tom jeziku. Nekad je bi to bio određeni sleng koji se koristi bilo doista nemoguće prevesti. E sada već duže vrijeme nastoji da Evropska unija preozme svoj dio odgovornosti, tu ulazi i ovih 2% proračuna i hvala vam što ste nas podsjetili da je Poljska ispoštovala taj cilj, mi ćemo u budućnosti nastojiti učiniti još i više. Međutim, koje će to biti evropske snage koje će se koristiti, jer često se spominju te evropske snage, ali gdje će one biti raspoređene, što, koje će biti zapovjedni lanac, kako će one međusobno surađivati, kako će biti njihov odnos prema NATO, hoće li doći do sinergija ili će doći do nekih trzavica kada budemo govorili o zajedničkoj obrani. Moj problem vezan sa donošenjem odluka u NATO u misije u Afganistanu i Iraku su pokazali koja su naša ograničenja. Teška je koordinacija ovakvih snaga. Na Kosovu sam zapovjedao litavskim i ukrajinskim bataljonom. I tamo smo imali ograničenja i ta ograničenja su nas spriječila u tome da budemo učinkoviti. Govorit ćemo potom o konceptu agresije i invazije kada zapovjednik može odlučiti o odgovoru naročito u kontekstu trenutnih hibridnih prijetnji. Financijski ratovi, energetski e, ratovi su problem za NATO i toga smo svjesni. Scenariji postaju sve složeni Imamo i situacije koje nadilaze puko razmještanje trupa. Pomislimo samo na Rusiju i na invaziju Ukrajine. Rusija može međutim biti e, i dijelom <laughs> rješenja jednako je sa Sirijom. Međutim, situacija na terenu se jako brzo mijenja i zato je potrebna nova vrsta filozofiji, jedna vrsta revolucije u razmišljanju, dakle analiza koju će provoditi stručnjaci, a ne birokrati koji žele i negirati samu važnost ovog sastanka na vrhu. Hvala lijepo, gospodin Ian Lesser, dakle, direktor iz mm, German Marshall Funda iz Sjedinjenih američkih država. Hvala lijepo i hvala vam na prilici da vam se danas obratim. Mnogo toga je već rečeno i neću stoga ponavljati. Kao što možete primijetiti, ja sam Amerikanac u Briselu. I ovaj fond je fond SAD-a. imamo ovu povijesnu poveznicu sa Europom. Možda se mogu nadovezati na ono što je rekao kolega Jamie Shea. Riječ je o širem kontekstu u kojem će se održavati ovaj sastanak na vrhu i potom ću rad odgovoriti na vaša pitanja. Imam za vas tri glavne točke. Prvo je pitanje ambicije samog sastanka na vrhu, koliko će on na koncu ispasti značajan. Postoji strah da neće biti, da neće biti dorastao izazovima. Međutim, čini se da ćemo uspjeti dosta postići po onome što je rekao kolega Ši. Možda ćemo uspjeti ostvariti u jednom trenutku i novi strateški koncept. Ali mnogo je toga na dnevnom redu i prepostavljam da sudionici neće biti razočarani. Dosta je to ambiciozno. Govori se o NATO strategiji, dakle, strategiji upravljanja rizicima, dakle, u tom kontekstu u kojem se nalazimo, ali situacija je puno složenija. Dakle, izazovi prilagodbe za, za NATO, ali i za globalnu strategiju Europske unije, koja je upravo objavljena. Hmm. Međutim, kada pogledate ovo što je već opisano, bilo da je riječ o istoku ili jugu. Ne govorimo samo o problemima vezanim uz upravljanje rizicima. Nosit ćemo se sa ovim problemima još čitav niz godina i možda se neće riješiti dugi niz godina i to su nove okolnosti. Tenzije s Rusijom, urušavanje strateškog odnosa s tom zemljom neće tek tako iščeznuti. Mogu se stabilizirati, ali sumnjam da će biti riješeni i oni su sada operativni čimbenik. Što kada pogledamo na jug, također tu ne vidim mogućnost rješenja. Vidim desetljeća kaosa, otvorene sukobe. To je nadilazi obično upravljanje krizom. NATO i Evropska unija i zemlje članice se nose s ovim kao sa strateškim problemom. Druga točka tiče se nečega što je također spomenuto, a to je kako NATO pronalazi ravnotežu između istoka i juga, pa čak i sjevera nismo spominjali Arktik, ali i to je nešto što je od iznimne važnosti za Norvešku Kanadu. Kako postići ravnotežu između istoka i juga. Sigurno će sastanak na vrhu više govoriti o istoku. Zato što su problemi mm, između ove dvije zone svijeta vrlo različiti. Međutim, mm, situacija na jugu će također ostati neriješena, odnosno nesigurna nakon održavanja ovog samita. Imamo tu problem zemljopisne izloženosti, ali mislim da je situacija mnogo složenija od samog tog koncepta. Problemi, problemi na istoku nisu vezani samo za Baltičke zemlje i Poljsku. Tako problemi na jugu nisu problemi samo za Italiju, Španjolsku, Grčku ili Tursku. Izašla je nedavno zanimljiva anketa koja je održana u SAD-u i Europi, dakle, pitanje upućeno građanima bilo je koliko, ste, koliko vas zabrinjava ova sigurnosna situacija i iznenađujuće, ali u Poljskoj gdje biste očekivali dakle ovu hierarhiju rizika Istina je da je 71% dakle, Poljaka smatrao da je Rusija prijetnja, ali također velik broj smatra daješ prijetnjom. Što se tiče politike, strateškog planiranja, to je široki kontekst. Turska ima vlastitu izloženost, to je specifičan slučaj. Sve donedavno se spominjala prijetnja, ruska prijetnja, dakle na jugu, da će se tu perspektiva možda promijeniti, ali kada pogledate Crno more, istočno sredozemlje, to su mjesta gdje se spajaju istok i jug u tom smislu. Velika pažnja će se usmjeriti akcijama brzog djelovanja, odnosno odgovora. To je relevantno i za kontekst na jugu. To je zanimljivo za Italiju, ali vjerojatno i za same SAD. I treća, konačna točka. U pozadini svega ovoga, kao što je Jamie rekao, su pitanja šireg konteksta koje, koje se tiču i SAD-a. to je prilika i za predsjednika Obamu i za druge starije dužnosnike da spomenu važnost transatlantskih veza u kontekstu sigurnosti. To je jedna od tih velikih platformi koja je značajna u kontekstu rasprave koja je u tijeku u SAD-u. Tiče se podjele tereta, dakle, odgovornosti našeg angažmana u Europi, to su sve velika pitanja. U Europi postoji zabrinutost da se SAD više okreće Aziji. politička retorika koju čujete u našoj izbornoj, izbornoj godini čini se kao da će dovesti do odvajanja od, našo, od našeg odvajanja od Europe. Ja osobno ne vjerujem u to, ali imamo tu fenomen Trumpa koji, na koji moramo računati. Dakle, sve što se može učiniti da se e, dokaže da je NATO relevantan, da se odgovori na zabrinutost javnosti je pozitivno. Sigurno će biti dosta razgovora i o Brexitu. A za SED je ovo značajno na više razina. Došlo je do promjene u stajalištu kada je riječ o europskoj obrambenoj suradnji. Prije nekoliko godina tu je postojao velik skepticizam koji je sada gotovo nestao. Imamo sada i potporu tome u Washingtonu, mislim. Mislim da će to biti u pozadini ovog sastanka na vrhu, dakle, britanski kapaciteti i njihov eventualni gubitak. Sumnjam da će do toga doći, ali svejedno. Dakle, dobra vijest da su i NATO i Europska unija sada puno ozbiljniji kada je riječ o suradnji. Tu je strateški dokument Europske unije o globalnoj strategiji. I na koncu to je izazov i za NATO i za Europsku uniju kad je riječ o nadležnosti i pažnje javnosti. To su rasprave o tome je li terorizam egzistencijalni rizik. Što ne fizički, ali politički, ukoliko se Savez ne bavi tim problemom, postavit će se pitanja i tu će političar imati doista tešku ulogu u odgovaranju. Kada pogledate razdoblje nakon sastanka na vrhu u Varšavi, ljudi će gledati na NATO i na Europsku uniju očekujući odgovore i u protiv terorizma. Međutim, ovdje ću se evo sada zaustaviti, gospođa predsjedavajuća. Hvala lijepa. Sada bih e, otvorila raspravu. Prvima riječ zastupnik Štetina. Děkuji, paní predsjedkinje, za slovo. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Gospodo, hvala vam lijepa na vašoj analizi, osobito sada kada vidimo nove rizike za našu sigurnost, vrlo je važno govoriti o suradnji između NATO Saveza i Europske unije. Vrlo mi je drago što ste svi trojica to spomenuli. Imam dva pitanja. Prvo, pitanje gospodinu Džemiju Šije. Govorili ste o hibridnom načinu ratovanja i o tome da ćete u Varšavi razgovarati o hibridnim ratovima sa gospođom Mogherini i o procedurama i strategijama koje e, treba usvojiti e, za hibridni način ratovanja. Ono što želim reći, e, slučajno smo jučer ovdje imali saslušanje sa gospodinom Portmentom koji je na čelu odjela Stratcom kojeg je e, formirala gospođa Mogherini i pitali smo ga o financijskim sredstvima koje mu stoje na raspolaganju i o instrumentima koji mu stoje na raspolaganju i saznali smo da postoji ogroman disparitet. Na primjer, Rusija troši stotine tisuća dolara mjesečno na hibridno, e, hibridni način ratovanja, a stratkom u Europi radi se samo 9 ili 10 zaposlenika. Također, hibridni, hibridno ratovanje vrlo je riskantno i E, mi se moramo suprotstaviti Rusiji i e, iz toga proizlazi moje pitanje. Kao što možemo vidjeti, Evropska unija nije u stanju učinkovito braniti učinkovito se braniti. Da li je NATO bolje e, pripremljen i u stanju braniti naše interese u slučaju hibridnog rata. Drugo pitanje, gospodine Šija, radili ste o rezovim, proračunskim rezovima e, za vojnu potrošnju i o tome da zbog e, pomanjkanja financijskih sredstava nismo u stanju održati e, data obećanja i preuzete obaveze. Znam da to vrijedi, na primjer, za moju zemlju iz koje ja dolazim, za Češku republiku. Dakle, pitanje da li mislite da će ovi izazovi s kojima smo suočeni biti dovoljni da bismo mi povećali e, financijska sredstva koja izdajemo u proračun za obrambene e, svrhe. Mi vrlo dobro znamo da je to potrebno. Hvala lijepa. Gospodin Jeffrey Van Orden ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, jako mi je drago e, što vidim naše današnje paneliste. Ja sam e, surađivao i sa gospodinom Leserom E, također sam surađivao sa gospodinom Polkom i naravno uvijek je uvijek mi je drago vidjeti gospodina Jamija Šija. E, e, moramo jasno reći, sljedeći predsjednik SAD-a inzistirat će na tome da Evropljani daju veći doprinos obrani. To je, dakle, e, taj problem sa podjelom opterećenja. Ja bih upozorio da bi bilo ludo zamišljati da će europska unija uspjeti stvoriti te e, obrambene sposobnosti koje trenutno nedostaju i da će biti dobar i pouzdan partner SAD-a. Mislim da će se dogoditi potpuno suprotno. Gospodinu Putinu će naravno biti jako drago e, kad vidi e, podjele unutar NATO saveza. Dakle, moja poruka prijateljima s onu stranu Atlantika bi bila nemojte brkati e, Evropsku uniju sa Evropskim saveznicima. Ali upravo zato sam također zabrinut i e, i zato što se bavimo tom besmislicom koju nazivamo suradnje između Europske unije i NATO saveza. Dakle, imamo iste zemlje članice koje su u oba ta sporazuma i saveza i sada razgovaraju same sa sobom praktički, što je besmisleno. Dakle, u cijelom nizu područja i aktivnosti Europska unija bi mogla učiniti nešto učinkovitije i bolje kada bi e, izdvojila dovoljna sredstva i koncentrirala ih na ono na što ih treba koncentrirati umjesto da igra drugčije igre. Međutim, e, eto e, se bavi tim EU schemama, na primjer na Mediteranu. Tu smo opet e, na neki način u tom e, načinu razmišljanja iz 90-ih. Opet imamo dvije flote koje patroliraju sredozemnim morem. Jedna je NATO flota, druga je EU flota. E, dok to je tako išlo sve dok Francuzi se nisu razumili i shvatili da će naravno NATO pak morati odraditi taj posao. Dakle, ono što mene brine u vezi sa ovim NATO samitom je da NATO sudjeluje u ovoj igri jer e, e, isti oni predsjednici vlada koji E, će sudjelovati na NATO samitu u Varšavi, također sudjeluju u samitima Europske unije e, i međutim vi znate dobro moje stajalište u vezi sa svim time. U svakom slučaju što se tiče Brexita, ja želim reći da to ishod referenduma nije bio onaj koji sam ja želio, ali jedan od najnepoželjnijih aspekata Brexita je taj što je činjenica da Ujedinjena kraljevina neće e, za dvije, tri godine više imati e, utjecaj u europskim institucijama i e, to je nešto zbog čega sam zabrinut, dakle taj prestanak našeg utjecaja. E sad nekoliko pitanja. Spomenuli ste Tursku. Turska je Turska je naš ključni, odnosno ključni saveznik NATO saveza. Upravo smo vidjeli ovaj užasan teroristički napad u Istanbulu, imamo probleme na turskoj granici sa Sirijom. E, Turska je zemlja koja ima ogromne unutarnje probleme. E, kakav, e, kakvo je vaše mišljenje o snazi našeg savezništva sa Turskom? Što možemo učiniti kako bismo osigurali da nju ostanu naš dobar i stabilan i pouzdan partner? E, sljedeće pitanje. Mislim da moramo našoj javnosti komunicirati bolje komunicirati kako bi e, javnost postala svjesna zašto moramo investirati u obranu. Jer doista postoji veliki dio naših građana koji to jednostavno ne shvaća. koji ne shvaćaju s kakvim smo prijetnjama i izazovima suočenima. I još jedno pitanje možda za tebe, Jamie. Govorili smo o vjerodostojnosti e, NATO saveza e, naravno da je važno kakve signale šaljemo ljudima kao što je na primjer Putin e, a oni naravno pomno promatraju što mi radimo i Mislim da je tu od osobite važnosti e, da li e, mi radimo ono što je potrebno kako bismo ponovo ojačali naš savez. I naravno zanima me da li će ovaj samet imati neki konkretan rezultat. Da li je, da li možemo očekivati neki opipljiv konkretan rezultat ovog samita. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospođa Nikolaj ima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Već nekoliko mjeseci govorimo svi o e, tome što je turska vojska e, gađala ruski zrakoplov, ali uzmemo u obzir i sadašnju situaciju, teško možemo zamisliti kako će Rusija, Turska i Izrael održati taj sporazum koji su dogovorili. E, to je jedan poseban savez, ne znam da li su, je to savez koji je strateški savez za Crno more ili savez za borbu protiv e, Isila. E, Što što se tiče Rusije, ja ne vjerujem da će doći do neke velike promjene. Oni se i zanimaju za Crno more i Sredozemlje. Oni imaju stvarni interes u tom području. Također što se tiče e, konvencije iz e, Montreala, mislim da se o tome ne govori dovoljno. Vidjela sam kakva je bila reakcija Bugarske na rumunski predlog da postoji stalno prisustvo na Crnom moru. Zanima me što vi mislite o tome, što vi mislite o toj sadašnjoj situaciji. Drugo pitanje je povezano uz europske kapacitete. Bez obzira na to tko će biti predsjednik Sjedinjenih američkih država, gospođa Clinton ili gospodin Trump, pitanje europskog sudjelovanja će također e, biti postavljeno kada budemo govorili o sudjelovanju u nato Nažalost, mi ih sada nemamo E, dovoljne kapacitete jer gubimo ogromne kapacitete gubitkom e, Velike Britanije. Što vi mislite o europskom stajalištu glede sigurnosnih pitanja i kako procjenjujete e, naše inicijative? Glede Gruzije, E, nije mi najjasnije što će se tamo desiti. Koje je vaše mišljenje o sigurnosnoj budućnosti te regije? Mislim da je to jedna jako bitna zemlja za cijeli Kavkaz. Hvala, gospođa Valero. Hvala lijepa. Imam jedno pitanje za glavnog tajnika o ovom cilju od 2%, jer tu se ne radi samo o novcu, nego onome što se dobiva za taj novac, to je najvažnija stvar, a koliko ja znam, nemamo ni jednu zemlju koja je doista e, postigla te kriterije za output Dakle, ja dolazim iz jedne zemlje koja nije članica NATO saveza i mi ne izdajamo 2% BDP-a za obranu, ali e, sad e, imamo novu sigurnosnu situaciju pa izdajemo više novca, ali parlament je taj koji odlučuje e, koliko koje, koje, koje poglavlje proračuna dobiva i parlament je odlučio da nam je sada za obranu potrebno više. Ali 2% to ne govori ništa o tome e, koje obrambene sposobnosti različite zemlje imamo. Dakle, želim pitati što ćete učiniti kako bi se promijenila ta situacija, jer kao što sam rekla, novac nije sve. Vrlo mi je drago što ste rekli da ste sada izvukli pouke iz, na primjer, e, ovoga što se dogodilo u Iraku i Libiji, da je uvijek potrebno imati strategiju e, za izlazak da se ne može jednostavno otići i nadati da neće doći do kaosa. E, dakle, shvatila sam da ste naučili tu lekciju i da ćete u buduće voditi računa i o tome što će se događati nakon odlaska NATO-ih snaga. E, nadalje, što se tiče suradnje između NATO saveza i Frontexa, mislim da je vrlo opasno kad počnemo miješati vojsku u e, migracijske, migracijsku politiku. Mislim da vojsci tu nije mjesto. Mi svi znamo što se zapravo događa i da je naš e, glavni cilj da mi ne želimo da e, nam izbjeglice opće dolaze i naravno Frontex ima zadaću spasavati živote. Mislim da je to u redu, ali mislim da e, ne bismo smjeli militarizirati našu politiku što se tiče izbjeglica. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Marek Jurek. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Kad govorimo o Europi, kad govorimo o Bliskom istoku, mi e, razmišljamo o tome kako povećati naše obrambene sposobnosti u slučaju agresije e, od strane Rusije, ali mi već 20 godina promatramo e, što radi Putin i moramo razmišljati ako dođe do konflikta moramo razmišljati o najranjivijim e, zemljama članicama a to su baltičke zemlje e, rat u Čečeni, u Gruziji, u Ukrajini, to su e, periodični konflikti koji su slušili nekim svrhama Rusiji ali e, služili nekim vanjskim, nekim svrhama što se tiče njihove vanjske politike, ali zapravo im je također cilj bio jedna unutarnja stabilizacija Rusije. Moramo dakle razmišljati o tome kako kako osigurati ravnotežu i stabilnost u našim odnosima kada se dogode konflikti a ti konflikti mogu biti različiti po svojoj prirodi ne samo vojne prirode vidimo li smo da je Rusija protestirala protiv protestirala protiv približavanja Armenije i e, Zapada. E, što se tiče mojih pitanja, koji je naš zaključak što se tiče aneksije Krima? Hoćemo li za 5, 10, 15 godina i dalje ponavljati da ne možemo prihvatiti aneksiju Krima? Međutim, ne, mi naravno nemamo izbora, mi to moramo ponavljati. ali da li aneksija Krima znači e, samo da je Rusija htjela pojačati svoju poziciju u toj regiji. Naravno imamo vrlo specifičnu situaciju sa Gruzijom. društvo u Gruziji vrlo je prozapadnjački e, orijentirano. Analitičari, kao što je George Friedman, rekli su da je naša potpora Gruziji međutim da, da je samo, e, postoji samo na papiru, a da Rusija povećava svoj utjecaj tamo. E, mislim da moramo obraniti Gruziju od toga, jer ono što se dogodilo na Krimu je druga stvar, ali e, kada je došlo do invazije na gruzijski teritorij, mi smo tu mogli obraniti Gruziju, međutim, a na vlasti je tada bila ja, e, prozapadnjački orijentirana vlada, ali mi nismo intervenirali. Dakle, moramo odgovoriti na ta pitanja. Eh, ako dođe do novih konflikata na području koja Putin izabere, ne samo na područjima gdje smo mi spremni eh, na obranu. To je po mom mišljenju ključno pitanje. A drugo, naše, naša evropska scena, eh, dakle, na primjer, Kaliningrad, područje Kaliningrada, u Poljskoj mi imamo jedan drugi naziv za to područje, ali ono što je važno je uloga tog područja koje je vrlo e, militarizirano. Mi se želimo vratiti na normalne odnose i normalan dijalog sa Rusijom, ali mi ne bismo trebali pritom razgovarati o ovoj situaciji sa Kaliningradom koja nije normalna. E, jer ovako kako je sada stanje stvari, to je ta regija Kaliningrada je prijetnja Poljskoj i mislim da se o tome treba razgovarati. Dakle, to su primjeri koji imaju izvjesnu težinu u strateškom smislu. Drugim riječima, trebali bismo razmišljati o tome kako povećati našu sigurnost i naše obrambene e, sposobnosti i kako oslabiti e, te sposobnosti naših prijatelja. Hvala lijepa. Nitko se drugi nije javio za riječ. Pa ću i ja postaviti jedno pitanje našim panelistima. Ne kao predsjedavajuća, nego kao redovita članica ovog odbora. Vrlo mi drago da je direktor Leser spomenuo ovu studiju e, rezultate ove e, studije instituta PU, ali u istoj toj studiji e, ima nekoliko tabela koje pokazuju da Dakle, tu imamo usporede između Evropljana i Amerikanaca e, što se tiče pitanja kako su ta društva spremna financirati e, svoje obrambene sposobnosti I u tom svjetlu ja mislim da političke mjere koje mogu e, imati za rezultat veću integraciju u Europskoj uniji i bolje odnose, bolju suradnju sa NATO savezom u slučaju mogućeg Brexita To bi moglo značiti da veliki dio sredstava bi mogao biti upotrebljen za administrativne svrhe, a ne za istinske mjere za održavanje mira. Dakle, kako vi gledate na to, gospodo? Kao drugo, ja e, sam vrlo privržena diplomatskom jeziku. Ja mislim da trebamo upotrebljavati jezik koji ne zaziva nepotrebne tenzije. no kada govorimo o zaustavljanju Rusije, odnosno obuzdavanju e, ruskih imperialnih ambicija, a istovremeno govorimo o našim, našoj obrambenoj odlučnosti, da li smo uvjerljivi, jer Rusija će se dalje angažirati u e, konfliktima ograničenog, e, malim konfliktima e, na ograničenim područjima i pitanje je kako ćemo mi to na, na to reagirati. A sada, gospodo, imate riječ, počet ćemo sa gospodinom Šije. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Ovdje je postavljeno dosta pitanja, tako se dešava i u nato gdje imamo e, raspravu kada se traži od ljudi da postavi pitanje manje od dvije minute. Vidim da ste vi nešto fleksibilniji u Europskom parlamentu. U svakom slučaju teško će biti odgovoriti na sva ova pitanja, ali evo pokušat ću, siguran sam da će i moje kolege prisutne ovdje dopuniti ono što ja nisam rekao. Glede održavanja mira, u Rusija je bitan partner, znamo što se dešava u Rusiji, što se glede medija. E, znate da su da je dosta da ljudi čak e, e, bilo primorano e, ne izražavati se na društvenim mrežama zbog straha od nekih sankcija. Stoga ne smijemo biti cinični samo o onom što govori Rusija, već isto tako što govore i naše vlade, to mnogi kažu, a bojim se da u tome ima nešto i istine. Mi moramo biti još uspješniji u ukidanju e, bilo kakvih mitova koji postoje. Mislim da se sjećate da smo prošle godine Rusija govorila da nema nikakvih snaga u Ukrajini, da je to potpuni mit, a mi smo onda stavili e, dali na raspolaganje satelitske snike snimke na kojima smo vidjeli rusko prisustvo u Ukrajini. Nevladine organizacije nam naravno pomažu u tome, kao što je to bio slučaj u Ukrajini. E, također nam, su nam od velike koristi i društveni mediji koji nam mogu e, dokazati određene e, činjenice mogu nam pokazati da vidimo radi li se o istini ili ne. Ali, u svakom slučaju moramo obratiti više pozornosti na ono što možemo učiniti u Europi kako bismo radili na pluralizmu medija. Problem je što mnogi mediji jednostavno ne prežive zbog proračunskih rezova. Evo u mojoj zemlji dosta pisanog tiska nestaje zbog nedostatka proračuna, novinari ostaju bez posla. Ako želimo imati pluralizam među medijima, što je jako bitno za borbu protiv propagande, onda moramo vidjeti što možemo učiniti u EU kako bismo zaštitili medije od eh, masiv mnog e, komercijalnog pritiska e, pod kojim se nalazimo. Također moramo vidjeti kako bolje koristiti društvene mreže, ljudi moje generacije još uvijek e, tiskovne konferencije gledaju samo na CNN-u, a zapravo možda možemo E, uvesti i neku vrstu diversificiranja i e, širenja informacije putem društvenih mreža. Nekada smo čak činili određene pogreške što se tiče korištenja ovih društvenih medija, ali e, siguran sam da to predstavlja ogroman potencijal te da to trebamo bolje iskoristiti. Mislim da propaganda ova propaganda koju koristi Rusija može biti kontraproduktivna za nju jer mm, sve manje i manje se u nju vjeruje. Ljudi prepoznaju stvarne informacije, ali mi moramo sasvim jasno govoriti o onom što činimo kako bismo spriječili monopol e, u medijima i jedno je dati svoje mišljenje u medijima, a drugo je govoriti laži i e, neistine. Mislim da preko medija ne smijemo samo govoriti o informacijama, već isto tako ispravljati određene netočne informacije, govoriti e, koje su to laži koje se pojavljuju u medijima, kao što je to učinjeno za Brexit, na primjer. E, dajemo, dakle, objavimo netočnu informaciju koja se širi, a nakon toga objasnimo zbog čega ona netočno i kažemo koja je stvarna situacija. To možemo učiniti samo ako imamo kvalitetne pluralističke medije u našim društvima. 64 tisuće eura to je pitanje koje je postavio Jeffrey i mislim da je to jako ispravno postavljeno pitanje. Što se tiče Brexita, mi moramo zadržati e, jedinono kraljevstvo u našim sigurnosnim pitanjima. Oni su jako bitan saveznik koji ispunjava veoma e, ambiciozne zahtjeve E, imamo i zrakoplove i plovila. 60% e, ulaganja u obranu e, se dobije od Ujedinjenog kraljevstva. Dakle, predstavljalo bi ogroman gubitak za sve nas ako izgubimo Ujedinjeno kraljevstvo. E, jednostavno europska suradnja, e, suradnja s Europskom unijom bi bila manje učinkovita ako nemamo Ujedinjeno kraljevstvo glede također informacija e, s kojima raspolažemo obavještajnih službi i općenito suradnje. Zajednička sigurnosna i obrambena politika je politika koja omogućuje suradnju i sa neeuropskim zemljama, na primjer s Kanadom. Jedinjeno kraljevstvo bi tako moglo biti uključeno u nju e, na isti način kao i e, Kanada. E, samo još nekoliko zaključnih riječi. Jeffrey, mislim da je E, suradnja između NATO-a i EU ključna ako želite zadržati prisustvo Ujedinjenog kraljevstva. EU mora imati dobre odnose sa NATO-om jer na taj način će se stvoriti poveznica između EU i Ujedinjenog kraljevstva. Mi smo u prošlosti govorili stalno o suradnji s EU, a možda sad da kada je gospođa Mogherini objavila dobar strateški e, dokument, trebali bismo u budućnosti tražiti da Ujedinjeno kraljevstvo ostane u što užoj vezi sa NATO. Suradnja na obrambenim e, pitanjima e, je ključna trebamo dobro iskoristiti novac s kojim raspolažemo jer ga nemamo puno. Načelo kojim se trebamo voditi bi trebalo biti to da EU treba surađivati sa NATO-om, ali EU ne treba ostaviti sva pitanja obrane NATO-u. Finska i Švedska također su pod velikim pritiskom Rusije, a tu moramo vidjeti kako NATO im može pomoći. Tu postoji i pomorska dimenzija. E, ja ovdje neću sada širiti samo svoje ideje, ali tu bi veoma dobru ulogu mogla održati žandarmerija, naročito za očuvanje obalnih granica. Jer mnogi ljudi prolaze kroz te porozne granice i moramo jačati nadzor nad njima, moramo biti pragmatični, vidjeti što NATO može učiniti. Na primjer e, borbene skupine koje su jako dobro obučene kroz vježbe NATO-a. To su sve mogućnosti s kojima raspolažemo i trebamo vidjeti kako iskoristiti. Glede središnjeg e, Mediterana, što NATO može učiniti tu, trebaju li nam e, dvojne flote, vjerojatno ne, ali nam trebaju pomorske snage koje će nam omogućiti bolji nadzor. Ovo je pitanje koje se povlači već e, dosta godina UN. Smatra da će se stanovništvo Afrike udvostručiti e, do 2050. godine. Gospodarska migracija će biti sve prisutnija. Izbjeglice koje sada bježe iz zaračenih područja E, će e, bit će ih još više ne samo na istočnom Mediteranu već i središnjem tako da mislim da e, obje organizacije moraju surađivati što se tiče Turske. Turska zna sada da je ISIL ogroman, ogromna prijetnja, ne samo za nas već i za njih. Vi ste govorili o približavanju Turske i Izraelu. E, Tursko je potrebna zaštita nato ali bilo bi dobro postići pomak i po pitanju Cipra. To bi bilo zaista sjajno. Jeffrey, si, vi ste pitali e, o čemu se, će se najviše e, govoriti u Varšavi. Ja sam rekao da ćemo govoriti o osnivanju novih bataljona. Reći ću tko će e, rukovoditi njima. Govorit ćemo o raketnim štitovima s kojima raspolažemo. Najavit ćemo i nove i e, stav e, središnjeg Mediterana uz članak 5 imamo i e, izjavu sa Europskom unijom. To je jako bitno. Govorit ćemo o modernizaciji naše flote za 2030. godinu, govorit ćemo o novim kapacitetima, govorit ćemo o strategiji za borbu protiv oružja za masovno E, uništenje, govorit ćemo o budućnosti Crne Gore u e, NATO. Imamo otprilike 120 stavaka koje ćete moći pročitati o glavnim temama ovog e, sastanka. Ona 2%, u pravu se to nije, nije pitanje samo koliko ulažete, već na što ulažete novac Moramo vidjeti koji su prioriteti NATO-a, koje su potrebe NATO-a. Ako gledamo dugoročno, moramo onda gledati i koji bi odabir bio najdugoročniji odabir naših prioriteta. Ne moramo neki će reći da ne moramo trošiti više novca, već da trebamo samo se bolje organizirati i koristiti sredstva s kojima već raspolažemo. Da, ali na taj način nećemo dobiti nove kapacitete, jer na kraju ako želite nešto novo, morate uložiti novac za to. Sjedinje američke države će uložiti više od 2%, eh, ali eh, bit će dobro, bit će teško E, održati ravnotežu e, ako Sjedinje američke države nastave trošiti 73% cjelokupnog proračuna NATO-a. E, zato moramo vidjeti na koji način popuniti nedostatke NATO. Ako svi budemo ulagali ta 2%, onda ćemo moći financirati nadopunu goriva tijekom eh, leta, odnosno u letu i to će i ojačati obranu EU eh, što eh, je što ide u oba smjera i korisno je i NATO i EU. Možda će kolege uspjeti odgovoriti na pitanje na koja nisam dao odgovor. E, ali u svakom slučaju sam na raspolaganju i dalje. Da, ovo je rasprava koja je e, fascinantna, ali imamo ograničeno vrijeme, pa molim e, generala Polku da nastavi. Da, mogli bismo detaljno govoriti o svim ovim značajnim pitanjima, ali evo, ja ću se sada osvrnuti na Rusiju. Rusija koristi slabosti naših sustava, najprije u Gruziji, zatim u Ukrajini, e, a sada laže o malim zelenim čovječuljcima. Mm, I sasvim je jasno da ne govore istinu skoro nikad. A mi imamo i e, sadašnje informacije o područjima na kojima se odvijaju sukobi sa Rusijom e, i znamo da Rusija širi pogrešnu propagandu. Mi se ne možemo ograničiti samo na to da mislimo da je Rusija naš e, partner te da je Putin dio rješenja, a ne samo problem, jer time ćemo doprinijeti eskalaciji provokacija s kojima se suočavamo. Vratimo se malo u povijest na razdoblje Ronalda Reagana i tadašnji NATO savez. Oni su uspjeli doprinijeti raspadu Sovjetskog saveza. Mi smo zaista zabrinuti e, sadašnjom situacijom, naročito u enklavi Kalingrada. E, Ove vježbe koje organiziramo su namijenjene boljoj obuci za suprotstavljanje hibridnom ratovanju. A e, tu uzimamo u obzir i moguće prijetnje u e, Litvi, Poljskoj i općenito istočnim e, zemljama. Najbolji način djelovanja sa Rusijom bi bilo da pokažemo da smo ujedinjeni bilo kakve podjele unutar strukture NATO-a ili Europske unije, ako Europska unija želi stvoriti svoje snage, to će e, narušiti ugled NATO-a i e, doprinijeti jačanju Putina. Ni na koji način to ne bi pomoglo našoj sigurnosti. Mi najprije moramo zajemčiti ispunjavanje e, naših obveza, naročito što se tiče e, razvoja naših obrambenih kapaciteta. U razvoj tih kapaciteta u Njemačkoj nam je jasno pokazao da moramo modernizirati našu cjelokupnu flotu. U Njemačkoj imamo 30 tisuća trupa koje sudjeluju u E, odnosno u našoj posljednjoj vježbi imali smo 30.000 vojnika koji su sudjelovali u toj vježbi, ali samo 300 iz Njemačke. To se mora poboljšati. Europske e, snage, to bi mogla biti dobra ideja, ali bi oni morali dalje surađivati s NATO-om jer ne bi imali neiscrpne kapacitete. Ne govorim sada o zapovjednom lancu koji bi bio uspostavljen. Hvala. Hvala. Sada bih eh, dala riječ gospodinu Jenu Leseru. Izvolite. Hvala lijepa. Kolege su odgovorili na većinu pitanja. Evo, ću se pozabaviti one koje su još otvorena. Tko dobije izbore u SAD-u i po mom osobnom mišljenju mala vjerojatnost da to bude Trump. ali pitanja vezana uz pritisak na Europu, vezano uz podijel odgovornosti i kapaciteta nisu ništa novo i mislim da neće ovim izborima nestati. Međutim, to bi moglo doći do nove komplikacije. Govorimo o revaluaciji nuklearne strategije, to je vrlo mm, važno u kontekstu NATO. Mi odmah dolazite do konvencionalnih obrambenih kapaciteta. Dakle, SAD ne želi probleme sa konvencionalnom obranom i pojačanje nuklearnog arsenala. Ne vidim da će se to pitanje te tako iščeznuti. Što tiče Turske, a već je rečeno, to je jedina zemlja na kojoj se trenutno puca kako je u NATO savezu. Koliko govorimo o situacijama u kojima će se NATO naći, odnosno s kojima će se suočiti tijekom idućih godina, onda je to vjerojatno na, to uključuje Tursku, odnosno turske granice. Teško je upravljati ovim problemom na istoku, dakle ova dimenzija Crnog mora ili na jugu, a bez a da tu nije uključena dakle suradnja sa NATO-om. U zadnjom desetljeću vidjeli smo i kakva je politička atmosfera u Turskoj, dakle mislim da će se tu nešto promijeniti i u odnosu sa Rusijom, ali tu će da dakle, NATO igrati svoju ulogu kad nismo imali jednostavan odnos, e, posjetimo se tamošnje zračne baze. Prvo, smanjivanje rizika, nisam siguran da smo o tome govorili, mislim da je to važna zadaća koja će doći na dnevni red nakon samita u Varšavi. Dakle, smanjivanje rizika dakle, za incidente, dakle, Baltik, Crno more, To, na tom, mislim, mislim na to ne samo u taktičkom smislu, već općenito, dakle, što je podrazumijeva stabilizacija, destabilizacija. Možda bi SAD trebao razgovarati sa Moskvom kao tijekom hladnog rata, ali dugo nismo zatim posegnuli, a možda bismo trebali otvoriti taj kanal. Hvala vam. I hvala vam na ovoj posljednjoj primjedbi koja je doista zanimljiva. Thank you very much indeed. Mm, ladies and Hvala vam lijepa. Ovime dolazimo do kraja rasprave. Željela bih zahvaliti našim izvanrednim panelistima. Yeah, that's usual. Thank you very much. Hvala lijepa. Idući sastanak se održava 13 srpnja, dakle nakon sastanka na vrhu NATO u Varšavi. Nadam se da ćemo im donijeti imati neke novosti dotad. Hvala lijepo.